Madame le Président. Bonjour à tous, enfin à tous, Dobar dan svima, odnosno onima koji su prisutni. Otvaram eh, ovu sjednicu i krećemo sa usmenim pitanjem.